Please. Est-ce qu'il y a de la place pour tous les députés Ima li mjesta za sve zastupnike koji su se okupili? Ako ne, možemo u veliku vječnicu. Bez komentara. Neki ponekad komentiraju, broj zastupnika ja ne. U svakom slučaju radi se sada o javnom saslušanju. Radi se o ulozi savjedotavnih vijeća u okviru nove regionalizirane zajedničke ribarstvene politike. Ova vijeća igraju e, ključnu ulogu u zakonodavnim aktivnostima zajedničke ribarstvene politike u kontekstu regionalizacije i ta vijeća mogu predložiti i vlastite inicijative. Podsjećam vas, radi se o okviru za razmjenu različitih dionika u sektoru ribarstva, poglavito e, nevladinih organizacija. Dakle, ovo saslušanje je vrlo važno za cilj i ima bolje razumjeti funkcioniranje tih savjetodavnih vijeća i njihovo sudjelovanje u upravljanju ribarstvom. Njihov sastav se promijenio od novog novog ZRP-a. Oni predlažu načine za unapređenje suradnje u okviru različitih platformi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imamo šest zastupnika za raspravu, dakle da, nakon što čujemo izlaganja možemo održati raspravu sa šest e, zastupnika. Da ću sada riječ Veroniki Vajca Odmah ću vam dati riječ e, u ime glavne uprave Mare. Hvala, gospodine predsjedniče, i hvala što ste nas pozvali kao komisiju da sudjelujemo u ovom javnom saslušanju o ulozi savjetodavnih vijeća, posebno u kontekstu regionalizacije zajedničke vrstvene politike dakle konsultacije dionika, uključenost dionika je važan e, element stvaranja politike, e, konsultacije sa dionicima je e, isto tako ukotljeno u ugovorima Europske unije. U okviru zajedničke ribarstvene politike imamo e, već od reforme 2013. kada su uspostavljeni e, savjetodavna vijeća koja su prvi put e, uspostavljena 2014. i imamo iskustvo tog dijaloga sa sektorama. Reformom zajedničke ribarstvene politike uključenost dionika se povećala, a ako idete u temeljne e, propise i u temeljne opće, e, opća načela koja se moraju poštovati u ZERP-u, onda je uključenost dionika jedno od načela e, upravljanja koje moramo poštivati. Zašto je potrebna uključenost dionika? Zašto su on, njihova uključenost je potrebna? ZERP ima vrlo ambiciozne ciljeve. Znate da želimo stvariti do 2020 e, potpuno, e, potpuno ispunjenje obveze e, prijave pristajanja i jasno je da komisija i države članice ne mogu postići te ciljeve ne možemo e, djelovati u čardaku ni na nebo, ni na zemlji, već je potrebno da sudjelujemo u dijalogu sa građanskim društvom, s industrijom i sa drugim organizacijama kako bismo mogli informacije dobiti koji su nam potrebni za formiranje politike, za e, provedbu politike i za svačanje što naša, e, naše mjere znače na terenu. Zbog toga smo ojačali ulogu savjetodavnih vijeća u ZERP-u ali isto tako smo pokušali da u novoj ribarstvenoj politici da imamo jednu e, e, izbalansiranu zastupljenost građanskog društva. Dakle, to je jedna dobra mješavina sudionika, dionika iz različitih država članica koji imaju različitu pozadinu, koji ponekad imaju različita, pa čak i sukobljena mišljenja. Imamo e, ribare vlasnike brodova, e, e, one koji su zaduženi za zaštitu okoliša, e, skupine potrošača i upravo ta raznolikost nas omogućuje da dobivamo raznoliku sliku, da dođemo do različitih saznanja o stanju na terenu. A što se promijenilo kako od kako smo promijenili ZERP, ono što sada imamo je povećali smo broj savjetodavnih vijeća. U prošlosti smo ih imali sedam, sad ih imamo jedanaest, a ono što je novo da su da postoje e, vijeća za periferne regije, e, isto tako imamo e, savjetodavna e, vijeća na, o akvakulturi, a kako smo se od regionalnog formata promijenili, tako smo promijenili i imena savjetodavna vijeća. Nekad su to bila regionalna savjetodavna vijeća, danas su to samo savjetodavna vijeća, ali ono što je važno obilježje je da smo promijenili sastav savjetodavnih vijeća i otklonili smo od dvije trećine u odnosu na jednu trećinu, dakle e, predstavnike dionika u odnosu na predstavnike građanskog društva, a sada imamo odnos 60 na 40. To nam omogućuje da dobijemo jednu ravnoteženu sliku. Ako govorimo o e, zemljopisnom opsegu, to vam daje određen dojam o tome kako su pokrivene E, naše vode od strane savjetodavnih vijeća, dakle od e, baltičkih savjetodavnih vijeća, dakle žuto, e, sjeverne, sjeverno more, potom u Tirkizno na prostor istočnog Atlantika, potom savjetodavna vijeća za periferne regije označene plavom Potom su tu savjetodavna e, vijeća za pelagijske, e, e, pelagijska područja, a jedno vijeće ovdje nije uključeno jer bismo time morali pokazati sliku cijelog društva. Radi se o flotina duge udaljenosti i uvijek smo imali dobru e, suradnju sa tim vijećem. Dakle, radi se o e, vijeću koji, se, e, koji surađuje sa regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom. isto tako u okviru sporazuma o održivom ribarstvu koji imamo. Dakle, mi pokrivamo samo one vode u kojima su aktivne europske flote i tu naravno savjetodavna vijeća te vode dobro pokrivaju što je zadaća, a tko su glavna zadaća savjetodavnih vijeća, to su e, tri temeljne zadaće, a to je da trebaju davati e, preporuke i prijedloge o onim stvarima koji su vezani za upravljanje ribarstvom i socioekonomskim e, zaštitnim aspektima ribarstva i akvakulture, a to znači da daju preporuke koje su usmjerene na pojednostavljivanje mjera. Drugu mjeru koju ima je obavještavati nas i države članice koji su relevantni problemi i da predlažu rješenja. I treća, važna zadaća jest doprinijeti e, skupljanju, podnošenju i analizi podataka, naravno u suradnji sa e, istraživačima. Isto je tako važno da međusobno surađuju savjetodavna vijeća. Vidite da se negdje prekrivaju u području nadležnosti pojedinih savjetodavnih vijeća. Dakle, e, radi se e, o preklapanju kako geografskih savjetodavnih vijeća i e, tematskih vijeća, ali naravno e, treba izbjegavati da savjetodavna e, vijeća e, izdaju određene preporuke sami za sebe, već se je preporuka da međusobno surađuju kako bi naravno imali mogli predočiti jako mišljenje u odnosu na države članice i EU-a. Komisija i države članice su obvezne savjetovati se sa savjetodavnim vijećima o određenim stvarima i daću vam određene e, primjere gdje se moramo savjetovati sa savjetodavnim vijećem. Jedan je, na primjer, ako komisija podnosi prijedlog o e, e, mjerama vezanim za zaštitu ugroženih vrsta ili ako država članica predlaže određene hitne mjere, radi se o članku 13. ili ako postoje e, pilot projekti vezani za obveze o pristajanju no jedna od najvažnijih obilježa, to će isto tako e, jedna od tema e, iz Mediteranskog savjetodavnog vijeća, njegovog izlaganja, a to je kakva je uloga savjetodavnih vijeća u okviru regionalizacije. Vi znate da smo mi unijeli novi koncept, a to je koncept regionalizacije. U tom konceptu koji je sastavni dio e, članka 18. temeljne e, uredbe, što omogućuje e, zaštitu specifičnih e, fondova u određenom e, zemljopisnom području, a to znači savjetodavna vijeća se moraju savjetovati kada se radi o izdavanju zajedničkih e, preporuka prije nego što se preporuke e, podnose komisiji da budu usvojene kao delegirani akti. Dakle, o kakvim se zajedničkim preporukama radi? Radi se o zajedničkim preporukama država članicama za provjetbu obveza o pristanju i zabrani e, odbacivanja prema odredbama ZRP-a. E, to e, se također odnosi na mjere o zaštiti okoliša u skladu sa člankom 11. ZRP-a, te isto tako i postoje zajedničke preporuke vezane u okviru višegodišnjih planova vi znate da imamo samo jedan višegodišnji plan koji e, e, predviđa e, takva prava. Radi se o planu koji se odnosi na Baltičko more. Dakle, i slični mehanizmi regionalizacije i na posljedku imamo naš prijedlog za tehničke mjere koji predviđa mogućnost regionalizacije kako bi se e, tehničke mjere e, prilagodili e, uvjetima u pojedinim morima. Dakle, savjetodavna vijeća imaju jako puno posla zato što moraju biti uključeni u svim zajedničkim preporima koje se koje države članice dakle izdaju. Ono što znamo u, smislu što je do postignuto je vrlo kratko. Prvo jest, e, dakle, mi ne e, mi zapravo ne propisujemo kako države članice se konzultiraju sa e, savjetodavnim vijećima. Dakle, mi imamo određenih razlika kako to države članice ostvaruju, u, ostvaruju no ono što čujemo od savjetodavnih vijeća jest da se čini, kako to dobro funkcionira i da suradnja sa državama članicama na regionalnoj razini se neprestano poboljšava. Napos je dobar primjer e, e, Mediteranskog savjetodavnog vijeća koje je vrlo proaktivno tijelo koje je vrlo važno u e, stvaranju zajedničkih preporuka koje dobivamo u novije vrijeme. Naravno imamo različite situacije kroz različita savjetodavna vijeća i kada god smo vidimo da postoji neki problem s kojim je suočeno neki, neko savjetodavno vijeće e, koji radi na regionalizaciji, dakle mi pokušavamo razgovarati s oba savjetodavna vijeća i državom članicama kako bismo pronašli rješenje problema. I posljednja stvar što komisija radi, kako se mi uključujemo, kako mi pomažemo savjetodavnim vijećima u njihovom radu. Prvo, dajemo im financijsku potporu, e, dakle iznos koji im dajemo se povećao od 250 tisuća na, 3000, na 350 eura godišnje, to bi trebalo pokriti do 90% njihovih operativnih troškova, to uključuje i troškove prijevoda e, i tumačenja koji e, naravno e, imaju određena vijeća. Izvedba je dobra i vidimo da više od posto sredstava se svake godine e, potroši od 2014. Ono što čujemo je da savjetodavna vijeća bi željela e, više novca, a onda bismo ohrabrili države članice da naravno povećaju svoj financijski doprinos e, tim tijelima. Dakle, to je financijska potpora koju im daju, dajemo im i pravnu potporu i temeljna uredba određuje vrlo općenita pravila za e, djelovanje savjetodavnih vijeća. Dakle, mi imamo e, ovlasti temeljem delegiranih akata da damo specifikacije o načinu funkcioniranja savjetodavnih vijeća. To je E, dakle, radi se o delegiranom aktu 42 iz 2015. gdje specificiramo e, strukturu, način rada e, i način participacije različitih članova u savjetodavnom vijeću kako i dolazim polako kraju kasnije ćete čuti u Pešu da trenutno e, mijenjamo delegirani akt kako bismo pomogli savjetodavnim vijećima da e, osiguraju odgovarajuću strukturu, a ja ću kasnije moći e, nešto više o tome objasniti. Dakle, osim financijske i pravne pomoći, naravno mi aktivno surađujemo i imamo dijalog sa savjetodavnim vijećem i posljednje pitanje koje je posebno važno, za zastupnike u Europskom parlamentu jest da trenutno završavamo pilot projekt koji e, financira Europsko, e, ovaj Europski parlament od 1,5 milijuna eura. Radi se o projektu koji e, istražuje kako u savjetodavnim vijećima više uključiti male ribare i imali smo mogućnost rezultate tog pilot projekta E, predstaviti na e, marginama konferencije koja će biti e, organizirana u listopadu. Dakle, vi ste pozvani da poslušate na tu konferenciju i želim potvrditi da Europska komisija je voljna nastaviti dobru suradnju zato jer trebamo povjerenje i naravno svakako trebamo informacije koje možemo dobiti od savjetodavnih vijeća. Hvala vam lijepa.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 Monsieur euh, Bonfiglio est président du Conseil consultatif méditerranéen MEDAC. Gospodin je predsjednik Medaka, savjetodavnog uh, vijeća za sredozemlje. Imate riječ uh, na 15 minuta. Hvala lijepa, predsjedniče. Dobar dan svima. Zahvaljujem se prije svega odboru za ribarstvo što je preuzelo inicijativu od organizirana saslušanje o konsultativnim savjetodavnim vijećama i dakle kao što znate ja se bavim pitanjima regionalizacije. Svi vi znate da je najnovija reforma ZRP-a ona koja je regionalizaciju stavila u središte, to je jedan od središnjih stupova. A dakle do 2020. godine radit će se na višegodišnjim planovima i isto tako govorit će se o obavezama iskrcaja. Što se tiče prijedloga država članica, one e, ovdje imaju priliku da surađuju kako bi zajedno se nosili sa problemima koji su tehnički problemi ili problemi upravljanja svojim flotama i zajedničkim stokovima. Treba uzeti u obzir lokalno specifičnosti kao i propisi koji vrijede u državama članicama i e, teško su mogli nešto napraviti u negativnom načinu rada komisije, a e, tog samog vijeća, a istovremeno države članice nisu mogle dobro surađivati međusobno. Nakon prijedloga komisije postoji mogućnost da države članice zajedno rade vezano za prijedloge, primjerice delegiranih akata, primjerice plan upravljanja vezan za obvezu iskrcaja i isto tako kada se radi o višegodišnjim planovima koje E, su vezani za upravljanje stokovima u ovoj drugoj aspektu e, to je nešto manje moguće. E, prema sadašnjim odredbama koje se trebaju uvijek temeljiti na znanstvenim informacijama, to se treba temeljiti naročito na članku 18. E, osnovne uredbe. I e, uloga e, savjetodavnih vijeća je sama prošla kroz svojevrstan kopernikanski obrad. Najmije se krenulo prema sustavu decentralizacije sa europskim dionicima da se došlo na kraju do regionalnog savjetodavnog vijeća gdje su zasjedali nacionalne i e, regionalne tijele i to u omjeru jedan e, u naprama jedna trećina naprama dvije trećine dok je dakle preostali dio su bili drugi e, dionici među ostalima i ribari a isto tako E, na kraju se došlo, kao što je upravo e, kolegica objasnila, do omjera 60 prema 40. Dakle, od sindikalnog sjedišta gdje su a, tijela zajednice mogle jednostavno pribilježiti što misle dionici o svim e, mogućim aktualnim temama, ali nisu imali obvezu niti da ih konzultiraju, niti da, e, na to daju neki odgovor. Sad se prešao na sustav gdje postoji obveza konzultiranja i e, odgovora i to na temelju nekoliko članaka u temeljnoj uredbi i e, to sa osnovu jednog višegodišnjeg plana. Dakle, s jedne strane radilo se o decentralizaciji, nakon toga regionalizaciji i na kraju e, se e, sada sve strukturiralo na taj način e, da pristup postane puno više od dozdo prema gore. Dakle, proširilo se i na države članice koje su sudjelovale u savjetodavnim tijelima i tu se dakle s jedne strane imali komisiju, s druge strane nacionalne predstavnike. I to po prvi puta komisija imala izravne nacionalne sugovornike. Tu je regionalizacija vrlo važna. U članku 18. temeljnog ugovora pod stavkom prvim stoji da države članice mogu se dogovoriti da prihvate e, zajedničke preporuke kako bi slijedili odgovarajuće mjere zaštite Europske zajednice ili pak višegodišnje planove u skladu s člankom 15. Dok u slavku drugom stoji da države članice moraju imati savjetodavna vijeća. U drugom se pak članku opisuju zadaci E, savjetodavnih odbora e, gdje se e, govori da su oni dakle moraju raditi u skladu s člankom 18. da se njihovo mišljenje uzima u obzir a ne, isto tako da se uzimaju u obzir temeljno mišljenju znanstvenih odbora. U članku četvrtom Govori se pak o tome da komisija mora u roku od dva mjeseca odgovoriti na prijedloge koje su dani. I dakle, komisija odnosno mora dakle primiti za slučaj da postoji razmimoženje u mišljenjima takve e, obavijesti od strane država članica. Predviđa se također da se za pitanja regionalne suradnje načine radne skupine. Savjetodavna vijeća vrlo su bitna u regionalizaciji. E, one su strukturirani i imaju mogućnosti da izvrše svoju ulogu. Sada treba vidjeti kako ta novina iz reforme se može što bolje iskoristiti kako bi dala dobre rezultate i odgovorila ciljevima zajedničke ribarstvene politike. A jasno je da se te postavke mogu konkretno pretočiti u djelo. Bilo na sasvim birokratski način gdje će taj savjetodavna uloga biti sasvim formalna ili pak putem jednog ispravnog i dobrog postupka gdje će e, ta e, vijeća moći predočiti prijedloge i jednom kada taj prijedlog bude prihvaćen u nacionalnim tijelima, onda se prijedlog podastre komisiji. Sve skupa može ovisiti o različitim čimbenicima s jedne strane, ako sama konsultativna vijeća ne uspiju dobiti konsenzus svojih članova, recimo ako do konsenzusa ne dođe, e, bilo zato što nema interesa dionika, bilo zato što države članice nisu složne oko jedine teme ili pak ako europske institucije ne prate taj proces na e, ispravan način. U svakom slučaju radimo ovdje sa od, radi se ovdje o dvije stvari. Prva, a to je e, plan upravljanja ribnim e, škartom odbačenom, dakle ribom. E, tu moramo reći da aktiviranje savjetodavnih vijeća ne kako bi se konzultiralo već da oni daju prijedloge državama članicama koje su u njima je ključno i tu smo vidjeli najbolje rezultate. Pritisak koji oni vrše na države članice i e, isto tako e, uz dobrovoljnu pomoć e, nekih znanstvenih institucija ne mogu ovdje predstavljati pravu vrstu kompenzacije. A isto tako prijedloge se može formalno predočiti komisiji. Nadalje, e, kada dolazi do delegiranih akata, e, vidimo se da to traje 6 do 10 mjeseci i da su ta savjetodavna vijeća zapravo bili katalizatori takvih mjera. Drugi primjer je višegodišnji plan upravljanja. Tu prijedlog dolazi isključivo od strane komisije koja se konsultira sa savjetodavnim vijećima E, nadležnim odborima, državama članicama, vodi se javna rasprava. Nakon što svi e, kažu što misle, komisija izmjenjuje prijedlog uredbe i putem suodlučivanja, odnosno trijaloga, mijenja taj prijedlog. Dakle, tu e, savjetodavna vijeća daju mišljenja o kojima bi država, kojima bi komisija trebala uzeti u obzir i e, za slučaj e, da nema e, dogovora ili da je mišljenje različito, moralo bi vrlo detaljno obrazložiti savjetodavnim vijećima zašto je tako postupila. A što se prijedloga tiče, savjetodavna vijeća oni su formulirali prijedloge tako što uzimaju u e, obzir rezultat rada znanstveno i tehničkog odbora e, za ribarstvo. Također treba uzeti u obzir prihvatljivost mjera, koliko oni utječu na poduzeća, na radna mjesta i na tržište. S druge strane, prijedlog komisije zasniva se u osnovi na znanstveno mišljenje e, e, znanstveno tehničkog e, vijeća i tu ako se ne izradi sve na dobar način onda e, ne dolazi do očekivanih rezultata. I tu postupak trijaloga je onaj u kojem se sve mora na kraju e, pojasniti i mora se tamo tražiti rješenje. U e, svakom slučaju, ako za vrijeme pregovora sa znanstvenim vijećima prije prijedloga, e, prije samog prijedloga, e, što bi moglo biti samo neformalno napravljeno ili pak kada se e, nakon trijaloga pogleda da li će oni prihvatiti ili neće te prijedloge. Što se tiče E, odobrenja nove uredbe nije jasno koje će se mjesto dati savjetodavnim vijećima i državama članicama da formuliraju lokalne preporuke naročito ako se te iste moraju vezati sa višegodišnjim planom upravljanja o kojem sam ranije govorio. Osim toga, diskutabilno je što se tiče tehničkih mjera e, tražiti da sporazum među pojedinim državama članicama bude obvezan ko se radi o regionalizaciji, ako se radi o tehničkim mjerama koje imaju lokalne dimenzije, a koje se odnose na više država. I e, čini se da lokalne mjere ne bi mogle ovdje utjecati općenito na zajedničku ribarstvenu politiku. E, zaključno, ove mogućnosti e, regionalizacije koje su bile ponuđene vidimo da sada se mogu suočiti sa birokratskim problemima zbog koje bi one mogle e, zaista imati nikakve posljedice. Savjetodavna vijeća mogu biti katalizatori, mogu ubrzati novi sustav, ali samo ako ih se učinkovito koristi i to tako da izađu iz tradicionalnog sukobljavanja između znanstvenika s jedne strane te same industrije s druge strane. Što se pak tiče općenitog cilja za zaštite sokova, taj e, teren e, koji je e, stvoren da bi se došlo do zajedničkih rješenja je ono koje bi moglo omogućiti da putem tih savjetodavnih vijeća ako se dobro koriste politika može napraviti dobar izbor. Svaka čast eh, na držanju vremena 14 eh, minuta 58 sekundi. Mislim da je to rekord preciznosti. Hvala vam najljepše gospodine Bonfiljo. Sada bih dao riječ Olivieru Pretru, Molim vas, dođite. Olivier Lepretre, qui est donc euh, président du Comité national des pêches maritimes. Gospodin Lepretre je predsjednik, odnosno podpredsjednik Nacionalnog vijeća za morski ribolovi uzgoj ribe Francuske. Olivier, dakle, e, potpredsjednika, predsjednik je Gerard umiti. Gospodine Lepretre, odnosno dragi Olivije, imaš riječ na 15 minuta, izvoliš. Dame i gospodo, poštovani zastupnici, prije svega hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje. Ja ću se dakle malo preciznije predstaviti. Ja sam Olivier Lepretre, Eh, potpredsjednik Nacionalnog vijeća za morski ribarov i uzgoj ribe, ali prije svega sam eh, ribar eh, na moru i često trpim grozne stvari, zato sam ovdje prije svega došao da vam govorim o važnim stvarima. Dakle, ja predstavljam to je nacionalni odbor za morski ribolov i uzgoj ribe. Tu su uključeni, e, uključene sve vrste ribolova i uzgoja ribe, uključujući i uh, priobalni e, ribolov. U našoj organizaciji sjede predstavnici regionalnih odbora, predstavnici sindikata i predstavnici proizvođača. Od kad su savjetodavna vijeća stvorena, mi smo uključeni u njihov rad i ja, premda sam ja često na moru, trudim se koliko god mogu sudjelovati u radu savjetodavnih vijeća kako bi naša profesija napredovala, evoluirala u pravom smjeru. Što se tiče sudjelovanja Francuske u savjetodavnim eh, vijećima, bilo u obliku nacionalnog odbora, regionalnih odbora za ribolovi, uzgoj ribe, eh, mi smo prisutni u savjetodavnim vijećima za Sjeverno more, za eh, sjeverne zapadne vode, tu sam ja predstavnik, zatim južne zapadne vode, male pelagijske vrste, savjetodavnim savjetodavno vijeće za flote koje putuju na daleke udaljenosti, zatim e, savjetodavno vijeće za sredozemlje, za akvakulture i za tržište. Isto tako radimo i sudjelujemo i u radu izvršnih odbo, izvršnog odbora i nekoliko potpredsjednika su e, Francuzi. Sada ću vam navesti neke pozitivne elemente sudjelovanja. Savjetodavni odbori, odnosno vijeća nam omogućuju institucionalizaciju e, tog mjesta susreta između e, svih profesionalaca e, i E, Europske komisije, premda naravno uvijek se najveći napredak odvije upravo u kuloarima institucija, a ne na formalnim sastancima. Isto tako, e, u odnosu na situaciju prije stvaranja savjetodavnih vijeća, sada imamo izravni pristup e, nacrtima zakona u Europskoj uniji. Na to ću se kasnije još i vratiti. Nadalje mi imamo dakle upliva u rad na zakonodavnim prijedlozima, to je pozitivno. Isto tako e, mogu vam navesti primjere e, zakonodavnih prijedloga na koje smo mi e, izravno utjecali, primjerice pravila eksploatacije lista u Gaskonskom zaljevu, isto tako tehničke mjere za ulov porodice, ribe s porodice Gadida na Keltskom moru. To su dakle bili pozitivni elementi, a tražio sam ih još za ovu prezentaciju, nažalost ih nisam našao. Sada ću dakle prijeći na negativne aspekte e, rada savjetodavnih vijeća. Što se tiče pravila upravljanja, teško je postići konsenzus. E, znači i to je bilo teško i prije i nakon reforme ZRP-a. Isto tako e, civilno društvo ima svoje mjesto danas e, u radu e, savjetodavnih vijeća i to na uštrug nažalost, nekih primarnih dionika kao što su luke ili e, udruge potrošača. Isto tako neke nevladine organizacije iz Amerike sudjeluju u našim savjetodavnim vijećima, a često nemaju nikakve interese zapravo u sektoru, a neki koji su ovdje danas prisutni su nevladine organizacije s kojima ipak dobro surađujemo. Komisija, nažalost, nema sluha, odnosno neću reći uopće nema sluha, ali gotovo uopće nema sluha e, za naš rad i nije dovoljno mjeri uključena u naš e, rad, što stvara frustracije. Isto tako teško je raditi e, na izvan zakonodavnog perioda u godini, izvan zakonodavne sezone. Isto tako, nedostaje nam financijskih sredstava. Kada bismo imali više novaca, mogli bismo napraviti više. Isto tako, često nemamo dovoljno vremena za savjetovanje. Kada nam se uputi zahtjev za savjetovanje prije, odnosno prilikom izrade zakonodavnih prijedloga, nažalost nemamo dovoljno vremena za davanje odgovora. E, što je pred nama, što nas čeka u budućnosti, e, savjetodavna vijeća i bregzita koje su mogućnosti za sudjelovanje Britanaca u budućnosti i što će biti sa zajedničkim stokovima u budućnosti, kako ćemo njima upravljati, to će biti veliki problem. Zatim, koje će biti mjesto savjetodavnih vijeća u zakonodavnoj izgradnji ponad formalne, formalnih konsultacija, hoće li biti moguće raditi na, na način na, u, u atmosferi potpune suradnje. Nažalost, e, što se tiče obveza iskrcaja, tu je bilo vrlo teško e, raditi s komisijom na konstruktivan način. Što se tiče regionalizacije, kako institucionalizirati dijalog sa državama članicama, kako bi se bolje povelo računa o mišljenju savjetodavnih vijeća. Potrebno bi bilo imati uvjete za stvarnu razmjenu između država članica i savjetodavnih vijeća, kako bi savjetodavna vijeća zaista mogla davati svoje mišljenje koje bi se uzimalo u obzir. U zaključku, želim reći da ono što mi predlažemo kako bi se riješili ove negativni aspekti, prvi korak bio bi da se savjetodavna vijeća uključi u savjetodavne aktivnosti puno prije e, savjetovanja s javnošću kako bi se e, savjetodavna vijeća uključila u e, nacrte, u izradu nacrta zakonodavnih prijedloga kako ne bismo imali negativnih primjera kao što je bio slučaj sa e, propisima o, obvezama e, iskrcaja. Vaša je zadaća da uključite ribare u vaš rad, u zakonodavni rad kako bi gospodarski pokretači u Europi, kao što sam ja, bili zadovoljni i ponosni na to što su europljani. Sada vam želim zahvaliti na pažnji. Hvala Olivije, hvala na ovom izlaganju. Shvatili smo da dobro surađujete s nekim nevladinim organizacijama, s nekima puno manje, a mislim da i mi dobro shvaćamo koji je poteškoća sa obvezama iskrcaja e, s kojima ste se susreli. A sada bih riječ dao gospodinu Bjornu Stockhausenu iz organizacije Seas at Risk. Izvolite, imate 15 minuta. Možda malo više, budući da je Olivije malo kraće govorio, ali evo, 15 minuta bi bilo idealno, izvolite. Dobar dan, ja sam eh, Bjorn Stockhausen, radim za sis at Risk, eh, odnosno mo, eh, mora u, pod rizikom. Mi radimo sa više od, odnosno imamo više od 30 organizacija koje su naše članice i aktivni smo od 2004. godine, odnosno od samog početka rada savjetodavnih vijeća. Mi isto tako dajemo potporu drugim udrugama ja primjerice radim e, u savjetodavnom vijeću za daleke udaljenosti i za e, jugozapad. Isto tako radimo i u savjetodavnom vijeću za akvakulturu. Mi pružamo potporu svim e, nevladim organizacijama koje rade i sudjeluju u savjetodavnim vijećima. Drago mi je da se ovaj panel naziva platformom za suradnju, zato što je to upravo ono što nama treba u savjetodavnim vijećima, suradnja. Evo kratki pregled moje prezentacije, govorit ću o regionalizaciji, ali o tome je već mnogo toga rečeno. Zatim što se tiče funkcioniranja savjetodavnih vijeća, reći ću nešto o tome kako se razvijao rad u posljednjih deset godina i dati ću neke preporuke za kraj. Prije svega, drago mi je čuti da komisija e, daje svoju čvrstu potporu savjetodavnim vijećima E, u kojima sudjeluju dionici. E, naravno, trebalo nam je vremeno da se naviknemo e, na različita stajališta za istim stolom, različite perspektive i pristupe istim temama. Međutim, tijekom vremena razvilo se povjerenje između različitih članova i često je vrlo ugodno postići konsenzus, postići zaključke nakon vrlo intenzivnih rasprava. Ta pozitivna suradnja nam je vrlo važna važna u kontekstu regionalizacije. Planovi za odbacivanje ribe, planovi za upravljanje stokovima, prikupljanje e, podataka, sve su to teme za koje su od velike važnosti savjetodavna vijeća. A što se tiče provedbe regionalizacije, to znači da se savjetovanje i dalje korist, provodi u, u ne posve transparentnim uvjetima. Naravno na papiru to bi tako trebalo biti, ali u praksi to ne izgleda uvijek tako. Teško je ocijeniti koji je točno učinak savjeta savjetodavnih vijeća u regionalnim skupinama država članica Isto tako, kad se radi o usvajanju delegiranih akata, mislim da moramo biti e, kritični i e, moramo pomoći parlamentu da čuva ugovore kako bismo zaista svrsishodno radili na provedbi regionaliziranog e, ZRP-a. Ako se sjećate, pod prošlom zajedničkom ribarstvenom politikom e, puno smo truda uložili za unapređenje odnosa između savjetodavnih vijeća i komisija. I to opet e, treba učiniti zato što smo dobili novog primatelja savjeta. Ako e, regionalne skupine država članica savjetodavna vijeća ne pozovu u dobroj fazi eh, ili ih dakle, pozovu ih prekasno i uključuje ih u rad eh, na zakonodavnim prijedlozima, eh, to nije svrsishodno i ne može se nazvati pravim savjetodavnim radom. Zato bi trebalo savjetodavna vijeća uključivati u ranijoj fazi i ranije im slati nacrte E, odnosno ranije verzije nacrta e, zakona. To pretpostavlja veće odgovornosti i zadaće država članica, naravno. U nekim regionalnim skupinama e, država članica se savjetodavno vijeća uključuju u ranijoj fazi, ali to nipošto nije slučaj u svima. Što se tiče pisanja samih savjeta, pogledamo što se s time događa. Potrebno nam je više vremena za rasprave, a te rasprave trebaju se voditi u atmosferi koja je ugodna i e, s uzajemnim poštovanjem. Dakle, ako postoji vanjski zahtjev za savjete e, sa vrlo kratkim rokom ili ako se prijedlozi e, predlažu tek malo prije sastanka, onda na sastancima nemamo vremena ulaziti u tehničke detalje tih prijedloga. Isto tako ponekad e, članovi nemaju osjećaj da su dobro došli i onda je atmosfera loša. Bilo bi mnogo bolje da se rasprave vode u e, dobroj atmosferi, uz uzemno poštovanje, da imamo više vremena za pisanje naših savjeta i preporuka i da imamo više vremena za uvažavanje različitih stajališta za stolom, za pregovaračkim stolom. Postoje primjeri gdje se savjetovanje odvijalo na ispravan način i to je uvijek bilo kad je bilo više vremena. Isto tako, važno je napomenuti ulogu predsjedatelja. I u izvršnom odboru i u radnim skupinama važan je dakle, karakter i sama ličnost predsjedatelja. Kako bi se što više smanjili rizici povezani sa različitim karakterima, moraju se primjenjivati sva pravila iz poslovnika. Predsjedatelji ponekad sprječavaju rasprave na određene teme ili e, pribjegavaju osobnim napadima na poneke od članova. To naravno ne potiče raspravu, konstruktivnu raspravu i zato bismo trebali imati predsjedatelje koji su nepristrani. Članovi savjetodavnih vijeća trebali bi biti svjesni da kada vodstvo, odnosno predsjedatelj, krši pravila dobrog vođenja, da bi to trebao biti prvi korak u pokretanju postupka, odnosno da se radi zapravo o kršenju pravila. Postoje neki predsjedatelji koji dobro razumiju svoju ulogu i na demokratski i uključiv način vode raspravu i premda Postoje neslaganja u odnosu na tehničke detalje prijedloga, na tim sastancima je vrlo ugodno raditi. Znanja i ekspertize ima mnogo u savjetodavnim e, vijećima i ne bismo ih trebali potratiti zbog nekih osobnih e, razmirica ili političkih razmirica. Sljedeće govoriti ću o važnosti konsenzusa. Za donositelje odluka jasno je da je konsenzus e, važan, e, ali naravno uvijek je potrebno uzeti u obzir ona stajališta koja se ne mogu prikloniti većini kada se neka strana ne složi sa mišljenjem ili se iz određenih razloga odluči ne potpisati na e, savjete savjetodavnih vijeća e, to je protiv pravila ZRPA to se zaista događalo bilo bi dobro mm, voditi se za pravilima ZRP-a i uvijek zabilježiti mišljenja koja se ne priklanjaju većini. Jer su ona isto tako važna. Međutim, postupci u savjetodavnim vijećima kad se radi o običajnim poslovima su teku normalno, ali kad se radi o kontroverznijim temama često e, se zaobilaze pravila tu konkretno mislim na glasovanja o postupcima i strukturama i kad se raspravlja o tehničkim mjerama, o preporukama i o preporukama, tada se uzimaju u obzir i manjinska mišljenja, ali kada se radi o nekim drugim temama, primjerice unutarnje funkcioniranja ili pravila, onda se često uspjevaju donijeti odluke u potpunosti bez sudjelovanja onih koji se ne priklanjaju mišljenju većine. To je žalostna praksa i to nije način na koji bi e, ova savjetodavna vijeća trebala funkcionirati. Izmjene o postupcima i strukturama trebale bi se, dakle odluke o tim izmjenama trebale bi se donositi konsenzusom. U savjetodavnim vijećima postoji e, unaprijed određeni sastav e, članova. Međutim, često se članove, odnosno savjetodavna vijeća, poziva na vanjske sastanke i onda je zaista nesretno kada te E, osobe koje sudjeluju na vanjskim sastancima iznose mišljenja i stavove koje savjetodavno vijeće nije odobrilo i zato bi bilo bolje kada bi se e, pozivalo na vanjske sastanke delegacije savjetodavnih vijeća koje bi se sastojale od najmanje tri osoba ili bi se predstavniku savjetodavnog vijeća prije nekog sastanka ako to nije moguće trebalo dati jasni mandat e, za iznošenje mišljenja u javnosti. Za kraj izniču neke preporuke koje bi mogle unaprijediti funkcioniranje savjetodavnih vijeća i unaprijediti provedbu zajedničke ribarstvene politike. Ponavljam da savjetodavna vijeća su korisne strukture E, nevladine organizacije uglavnom vole u njima raditi i e, zadovoljstvo je dolaziti do konsenzusa, ali u nekim aspektima se može unaprijediti rad u tim e, savjetodavnim vijećima i ne mogu dovoljno naglasiti da je poštivanje i sukladnost sa postojećim pravilima od ključne važnosti. Isto tako možda bi se protokoli mogli unaprijediti e, gdje bi savjetodavna vijeća mogla izdavati stalna mišljenja o nekim e, e, tekućim važnim temama. Isto tako bi smo mogli među različitim savjetodavnim vijećima dijeliti na najbolje prakse, primjerice o vanjskim sastancima, mandatima i mogli bismo možda uskladiti statute. Zatim, kao što sam rekao, vodstvo je vrlo važan faktor. Ako predsjedatelj ima negativni učinak na funkcioniranje savjetodavnog vijeća, njega se treba smijeniti. To bismo mogli recimo riješiti time kako bismo mogli bismo imati rotirajuće predsjedništva ili supredsjedanja. Isto tako, možda bi drugim interesnim, interesnim skupinama mogli dati više e, predsjedanja. Za sada je 40% e, e, predsjedničkih pozicija u rukama drugih interesnih skupina. To bi se moglo promijeniti. Isto tako, e, regionalne skupine država članica trebale bi na vrijeme slati pozive za uključenjem u savjetodavni proces e, savjetodavnim vijećima. Isto tako, delegacije bi se mogle zvati na vanjske sastanke. Isto tako, htjeli bismo da e, skupine regionalne skupine država članica s većom transparentnosti pristupaju svojim sastancima i raspravama. Isto tako komisija bi trebala puno bliže nadzirati i možda se uključivati u rad savjetodavnih vijeća ako je to potrebno. Isto tako zajedničke preporuke bi trebale biti pod lupom komisije kako bi se osiguralo da se postižu ciljevi zajedničke ribarstvene politike i parlament bi se trebao uključiti kada je to potrebno. Isto tako možda bismo mogli e, sada nakon deset godina, odnosno više od deset godina, pokrenuti e, neke aktivnosti e, evaluacije rada savjetodavnih vijeća, da vidimo što možemo naučiti na temelju iskustva. Institucija i vi kao parlament morate se pitati koje savjete vi želite primiti. Želite li savjete na temelju sastanaka gdje je sudjelovalo samo nekoliko E, dionika na isključiv način ili želite savjete primati od demokratski ustrojenih e, savjetodavnih vijeća kojima se upravlja na demokratski način i u kojima se rasprave vode na demokratski način. ako donositelji odluka u Europskoj uniji i u budućnosti žele imati koristi od e, uravnoteženih savjeta svih dionika, moraju se pobrinuti da entiteti koji raspravljaju tim savjetima budu uključivi, transparentni, reprezentativni i demokratski nastrojeni. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine E, hvala i vi ste se pridržavali vremena. Čestitam. Prešao bih, predao bih sada riječ članovima odbora. Prije toga vas međutim želim e, posjetiti e, na nešto. Evo, e, Pako Milan Mol večeras organizira da, danas u 6.30 u dvorani za e, zastupnike u ASP-u na e, prizemlju kad dakle nula bit će e, projekcija o ribolovu i sigurnosti na moru. I to kada se radi o kočama. Radi se naime o e, značajnoj e, zadruzi iz Viga iz kojeg ja dolazim i pet drugih e, država sudjelovalo je u tome, a trebalo bi se poboljšati mjere sigurnosti na kočaricama. Jednostavno, već ste primili poziv, a sada vas želim ponovno pozvati na to. Hvala pak, ovo je jako zanimljivo. Vratit ćemo se dakle na temu danas poslije podne, a to je uloga savjetodavnih vijeća u novoj e, zajedničkoj ribarstvenoj politici koja je regionalizirana. E, samo izvolite, postavite pitanje. Evo, Gabriel Mato prvi se javio za riječ, pa mu je odmah daje. E, hvala lijepa. Evo, pozvao, jednostavno želim sve pozvati da odu na ovu prezentaciju o kojoj je Pako upravo govorio. Hvala svim govornicima. Slušao sam kao od vaših izlaganja i moram reći da ja uvijek branim i zagovornik sam savjetodavnih vijeća Radio sam na inicijativama, e, zakonodavnim inicijativama i mislim e, da je uvijek važno da savjetodavna vijeća igraju ulogu, e, da tu budu predstavnici upravo tog sektora jer oni trebaju biti uključeni u to što mi radimo. Stoga ja zaista podržavam ulogu savjetodavnih vijeća. E, međutim, moram reći da nakon ovog posljednjeg izlaganja da sam prilično deprimiran. Ili ćemo nešto tu subokom promijeniti ili ne bi trebalo biti e, takvih e, vijeća. Međutim, nije da to rješava Europski parlament, već komisija i savjetodavna vijeća. Jednostavno uzimamo u obzir ovo što je rečeno. Možda bismo mogli razgovarati sa nekim od tih savjetodavnih vijeća, čija uloga bi ipak trebala biti korisna. E, evo neka pitanja. Mislim da postoje dva savjetodavna vijeća koje ne rade jako dobro. Ne znam zašto ne. E, to je vijeće za e, periferne regije, za ultraperiferne regije. E, čuli smo nešto o tom savjetodavnom vijeću prije dvije godine, a od onda ni riječi. Zaista ne funkcionira dobro. A, a isto tako nisam sigurna kako dobro radi vijeće za akvakulturu i ne znam zašto ne radi dobro. Puno smo čuli o regionalizaciji. Mislim da se velik broj nas e, slaže s tim. E, ja sam pobornik regionalizacije i e, često pokušamo govoriti o tehničkim vjerama. Gospodin Bonfilio se pitao kada će savjetodavna vijeća intervenirati u zajedničkim prijedlozima poslije ili za vrijeme trijaloga. Ne, to je prekasno trebali bi intervenirati od samog početka. Već smo postavili pitanje na tu temu i e, dobili smo i odgovore po pitanju sudjelovanja savjetodavnih vijeća, ali ako pogledajte e, zakonodavstvo vezane za tehničke mjere, Pozvali smo savjetodavno vijeće na sve naše sastanke da čujemo njihovo mišljenje. Njihova je uloga uloga savjetodavnih vijeća, dakle, apsolutno ključna. Mi točno znamo što stoji u članku 18. ZRP-a, gdje je e, mandat jasan. Mi moramo slušati ono što kažu savjetodavna vijeća. Prema tome, prijedlozi na osnovu tog članka e, su tu i e, u potpunosti se moramo pouzati u važnost uloge savjetodavnih vijeća. Nadalje, pogledamo situaciju u državama članicama i što stoji na raspolaganju savjetodavnim vijećima. Većinu toga što e, oni e, rade, e, to mi je, sredstva za to im je dala komisija, države članice vrlo malo. I onda jednostavno završite u situaciji kada savjetodavna vijeća jednostavno nemaju dovoljno sredstava na osnovi kojih e, bi mogli raditi. Velik broj žalbi koje dolaze iz savjetodavnih vijeća i srodnih skupina e, nisu vezane za parlament ili za komisiju, već za način na koja ta tijela funkcioniraju. Gospodin Lepreter je e, nešto rekao zašto nisam siguran sam ga potpunosti razumio. Govorio je o Brexitu i e, kako ćemo nekim e, zonama upravljati. Pa to ćemo saznati tek kad shvatimo kako će izgledati Brexit. Jutro su ovdje bili neki e, britanski zastupnici koji su nam e, odigrali malu predstavu. Oni jednostavno ne žele da strani ribari love u njihovim vodama. E, u svakom slučaju, eto to nije sada važno. U svakom slučaju morat ćemo vidjeti kako će se svime upravljati tek kad se riješi situacija s Brexitom. Gospodin Stockhausen dao je negativnu analizu rada savjetodavnih vijeća. Činjenica da bi oni mogli bolje funkcionirati, mislim, ne mislim da je problem u tome tko njima predsjedava i možda postoji određen konflikt sa nekim pojedincem, ali morate ga moći riješiti. Možda sam sve krivo shvatio, ali e, nešto je bilo rečeno o Europskom parlamentu koji će usvojiti ili odbaciti određene predloge, ali Europski parlament je su zakonodavac, nije jedini koji glasa. Europski parlament u tome sudjeluje i radi ono što treba raditi dok savjetnodavna vijeća naravno moraju dobro funkcionirati. Mi smo omogućili da oni postoje da ako mogu raditi, ali oni moraju dobro raditi. Čuli smo nešto ovdje o manjinskim mišljenjima e, i o tome da bi oni trebali imati jednaku težinu kao i većinska mišljenja. Ne slažem se s time, manjinska mišljenja ne trebaju dobiti jednaku većinu kao e, mišljenje većine predlažem e, da se ipak e, radi na principu konsenzusa, jer to je smisao savjetodavnog vijeća da postigne što je širi mogući konsenzus. To je jasno, ali ne radi se o tome treba li imati istu težinu. Ne, radi se o tome da se treba donijeti najbolja moguća odluka. Ali treba se više sudjelovati u tome, svi moraju uzeti više u obzir a što kažu e, svi dionici. E, savjetodavno vijeće koje je savjetodavno samo po imenu, onda e, i čiji savjet nitko ne uzima za ozbiljno, to nije u redu. Ponavljam, i ovdje ću zaključiti, neću se upletati u interno funkcioniranje savjetodavnih vijeća, ali oni trebaju igrati važnu ulogu. Mi kao zakonodavci moramo reći da je njihov rad stvarno ključan, a naravno učinit ćemo sve što možemo kako bi oni još i bolje funkcionirali. Hvala Gabriel, dobro si objasnio taj tvoj stav i dobro si objasnio stava parlamenta po pitanju savjetovnih vijeća. A e, također si e, dobro rekao da se možemo pitati koliko se to puta sastaju e, vijeće koje se odnosi na ultraperiferna područja i ono koje se odnosi na akvakulturu. Kolegica Brijano ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala predstavnici komisije kao i izvjestiteljima koji su nam vrlo jasno opisali e, uloge, zadatke, odnosi sa ZRP-om i našu ulogu. Predstavnica komisije je rekla jedno kao i predstavnici savjetodavnih vijeća i kada sve to nekako E, sažmem, s jedne strane postoje aspekti koji dobro funkcioniraju, a onda postoje poteškoće do kojih dolazi u svakodnevnom radu. Jer e, mi se ovdje bavimo nekim važnim pitanjima kao što su tehničke mjere ili pak višegodišnje upravljanje, naročito one na Jadranu, e, gdje vidimo isplatanje nadležnosti, parlament, komisija, vijeće i zatim e, regionalizacija i temeljna uloga savjetodavnih vijeća. E, po mom mišljenju uloga savjetodavnih vijeća u ZRP-u je temeljna jer ako Europska unija i ZRP daju smjernice koje su onda na određen način regionalizirani, a idealno mjesto zato jesu savjetodavna vijeća, jer oni na regionalnoj razini mogu proučiti koja su to najbolja rješenja. Slažem se s Paolom finjom da moramo proučiti i mehanizme regionalizacija se ponekada odnosi na vrlo različita mora. E, već na Sredosemlju i Jadransko more je vrlo različito Tiranskog mora. Dakle, e, regionalizacija je vrlo velika, postoje mnoge razlike. Neki e, mehanizmi moraju sasvim sigurno uzimati u obzir o vrlo lokalnim aspektima. S druge strane, iz usta komisije smo čuli da kada nam dođu mišljenja savjetodavnih vijeća, ako se njihovo mišljenje ne uzme u obzir, onda im se mora točno objasniti zašto. A e, mi kada se sada bavimo malom plavom ribom i upravljanje tim stokovima. Postavljam pitanje i komisiji i savjetodavnom vijeću. Savjetodavno vijeće je napravilo plan koji čak nije eksperimentalno proveden, a komisija ga je odbacila i napravila je sasvim drugačiji plan. Na koji način mi možemo biti vjerodostojni na terenu E, kada kažemo da vjerujemo u regionalizaciju, a istovremeno vidimo da se centralizaciju moći gdje komisija može delegiranim aktima načiniti što god želi. Postoji dakle teorija i postoji praksa. Mi u teoriji govorimo o regionalizaciji, međutim čini se da u praksi nekako objedinjujemo e, ovlasti. Osobno sam velika pobornica e, regionalizacije, ali me jako brine da e, e, ako mi jedno govorimo u parlamentu, poslije delegiranim aktima jednostavno to više je postaje više centralizirano. Hvala. Izvolite. I, ja ću nešto reći nakon ovog posljednjeg izlaganja. Osobno e, zagovornik za e, srednja e, posrednička tijela sudjeluju u nekim stvarima da ih se sasluša, ali netko na kraju mora donijeti i odluku. Naravno, kada se mišljenja suprotstave, oni koji imaju izravnu odgovornost mogu to pretočiti u zakonodavstvo. Što se tiče posljednjeg izlaganja, ako netko nije u skladu s određenim, se ne slaže s nečim i s nekom državom, onda se stvari e, kažu. Na primjer, ako neki predsjednik ima određenu vrstu mišljenja, e, možda bismo trebali imati određene norme kojima bi se mogli zamijeniti predsjednika. Ja zapravo mislim da je to pogrešan put. Može se žučno raspravljati o različitim vrstama interesa, ali to ne znači da moramo mijenjati onoga ko nam se ne sviđa, nekim ko nam se sviđa. Volim eh, horizontalnu subsidijarnost jer sudjelovanje u ovakvim stvarima je nešto e, što je bitno za demokraciju, a demokracija uvijek rezultira većinom i manjinom, većinskim i mađinskim mišljenjem. Nisam sudjelovao na glasanju za zajedničke ribarstvene politike, ali e, E, o njoj raspravljam u ovom parlamentarnom sazivu i puno smo raspravljali o tome čak i kada je komisija ubrzala obvezu iskrcaja koja je bila legitimna u jednom ispravnom e, načinu rada. Međutim, funkcioniranje e, sustava mora se uvijek podijeliti i s onim tko svakodnevno u tome sudjeluje. Dobro je rekla kolegica Brijano već kad je govorila o regionalizaciji Italijansko more, ono na lijevu i ono na desnu stranu je vrlo različito, imaju sasvim različite karakteristike. Ali svakoga dana predsjednik odbora Kadek nam nudi mogućnost eh, da eh, raspravljamo o tome, eh, da ovdje izložimo i sasvim različita mišljenja i onda kada raspravljamo na kraju možemo pridonijeti na koristan način razvoju cijelog sustava. Mislim da sve velike teme koje iz komisije dolaze u države članice e, mi se baš ne sviđaju. Čak i ovo e, najnovija rasprava o maloj plavoj ribi, o e, sabljarki. Ne sviđa mi se to pitanje kvota i zatim ne sudjelovanje izravno izabranih demokratskih predstavnika iz Europskog parlamenta, to e, također u to ulazi. Ali jako je dobro da oni koji svakodnevno žive neku stvarnost, to je jako dobro. Nitko ne tvrdi da je tako dobar, da sve zna i da može u svemu odlučivati u ime drugih. Uzimamo u obzir različita mišljenja koja poštujemo. I ja mislim da za budućnost e, svih naš, nas Evropljana i s time ću zaključiti. E, rasprava o Velikoj Britaniji je vrlo o, komplicirana vezano za Brexit. 25% e, Talijana pokazalo je ispitivanje javnog mjenja prošli tjedan. Smatra da će u sljedećih pet godina još jedna E, europska država izaći iz Europske unije, ali e, to je nešto, jedan trend protiv kojeg se moramo boriti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti trima govornicima. Za mene je prvo da su regionalna savjetodavna vijeća vrlo važna. Drugo, da postoji nastojanje da se provede zajednička ribarska politika. I treće, da se zalažu za to da e, da postoje odgovarajući pravni akti za to. Zahvaljujem se komisiji koja je predstavila vrlo pozitivnu sliku. Također se zahvaljujem e, govornicima. Naravno e, da ne želimo e, manjeg sudjelovanja u odlučivanju, već naravno želimo demokratski način odlučivanja i u savjetodavnim vijećima. Mi smo jednako vrijedni su zakonodavci i prije smo prije smo odlučili što je moguće, što nije u pilot projektima, a sada naravno dolazi do toga da se to treba i provesti. To e, znamo da to nije jednostavan put, ali isto tako znamo da možemo funkcionirati ako je zato postoji dobra volja. Imam dva pitanja. Prvo pitanje e, jedan je govornik rekao da savjetodavna tijela trebaju više novca. Mene bi zanimalo za što i koje države članice e, ne, plaćaju dovoljno a drugo pitanje, jedan govornik je također rekao da e, ribarstvo je preregulirano, dakle moj je odgovor ako bismo e, ako bismo u potpunosti provodili zajedničku ribarsku politiku, ne bismo trebali regulativati i problem bi bio riješen. Ja bih rekla ja bih željela znati što to znači kada se kaže da je ribarstvo preregulirano. Merci. Il d'autres collègues qui veulent intervenir. Hvala Čini se da više nema javljanja za riječ. Možda ću dati riječ komisiji da odgovori na ove intervencije. E, drago mi je da se svi ovdje slažu da su savjetodavna vijeća vrlo važna u demokratskom procesu za oblikovanje e, ribarstvene politike. Postoje određena e, mišljenja koja se s time ne slažu o načinu funkcioniranja savjetodavnih vijeća. Dakle, komisija bi rekla da smo na pozitivnoj strani. Dakle, iz prezentacije smo čuli Postoje određeni problemi tu i tamo, no kad god e, postanemo svjesni tih problema, pokušavamo, e, e, pokušavamo dakle, davesti savjetodavne vijeća zajedno sa državama članicama da to riješe, ali naravno želimo izbjeći situaciju da komisija nastupa kao učitelj koji kaže što treba učiniti, već savjetodavna vijeća neke stvari moraju odraditi sami, dakle mi možemo naravno e, pomoći u primjerilima, ali ne želimo biti e, učitelji i e, propisivati savjetodavnim vijećima kako trebaju raditi. Ja sam također pozitivnog mišlja što se tiče rada savjetodavnog vijeća jer vidimo da njihova se produktivnost značajno povećala ako usporedim rezultate od prošle godine u odnosu na 2013. onda se E, produktivnost povećala za 35% u smislu broja e, preporuka, to znači da oni e, dobro rade, ali naravno postoji još prostor za poboljšanje. Čujem da je komisija ignorira preporuke, trebali biste znati da komisija odgovara na svaku preporuku koja dolazi od savjetodavnih vijeća i mi redovito u okviru određenog vremenskog roka odgovorima, ali ako ne prihvaćamo e, preporuku onda obrazložimo i zbog čega je tako, dakle e, možemo raspravljati o tom obrazloženju, e, dakle mi nismo obvezni preuzeti sve preporuke napose ako preporuka pokazuje da nije dosljedna s našim procjenom učinaka, dakle ako nije u skladu sa znanstvenim savjetima. Gospodin Stockhausen je rekao da trebamo e, pobliže e, provjeravati zajedničke preporuke i zaista mi ih pomno e, analiziramo, podupiramo, pod, dakle znanstvenom odboru ih dajemo, da čujemo njihovo mišljenje o tome kakva postoje, da postoji i znanstveno opravdanje tih preporuka koje dobivamo. Posljednje pitanje na koje želim odgovoriti bilo je pitanje što se događa sa savjetodavnim vijećima u perifernim regijama i akvakulturom. Trebate znati da inicijativa za savjetodavna vijeća mora doći od organizacija, od interesnih skupina Dakle, potrebno je određeno vrijeme da se pokrene ta inicijativa. Akvakultura, odnosno savjetodavno vijeće, akvakultura je e, uspostavljeno, počeo je raditi, dakle polako e, kreće u operativnu fazu i polako daje svoje preporuke. Još nismo tako daleko sa savjetodavnim vijećem za periferne regije, znamo da djeluju, e, znamo da rade, mi smo u interakciji s različitim organizacijama, i e, vrlo e, brzo će podnijeti inicijativu komisiji kako bi e, dobili podršku njihovih prijedloga. Dakle, još nismo na cilju, ali svakako surađujemo s njim kako bi došli na cilj. S time bih željela zaključiti. Hvala lijepa. Sada bih dao riječ našim izlagačima gospodinu Bonfilju, gospodinu Lepretru i gospodinu Stockhausenu. Gospodine Bonfiljo, vi možete početi. Grazie, Hvala lijepa. Prije svega što se tiče unutarnjih postupaka i transparentnosti, htio bih ukazati na to da je ovo moje izlaganje prošlo najprije kroz konsultativni odbor savjetodavnog vijeća, nakon toga izvršnog e, odbora e, našeg tijela, tijela čiji sam predsjednik. Dakle, ovo što sam sad rekao e, je 40 do 60 posto članova tog tijela odobrilo. Dakle, jednostavno trebate imati unutarnja pravila. Nadalje, što se tiče uredbe o tehničkim mjerama, Jasno je prije svega da smo mi kao savjetodavna vijeća e, bili konzultirani u različitim e, situacijama. To kažem gospodinu Matu. E, to, točno je da nas konzultiraju, ali kada dođe do reforme tehničkih mjera i kada dođe do nove uredbe, nije jasno na koji će način države članice moći formulirati regionalne prijedloge i istovremeno to učiniti u suradnji sa savjetodavnim vijećima. Taj postupak još nije predviđen, baš kao niti postupovni e, e, proces u kojem će se vidjeti na koji način e, države članice zajedno sa savjetodavnim vijećima mogu formulirati prijedloge prije nego što komisija e, predloži e, reformu same uredbe, dakle prije trijaloga. Nadalje, slažem se sa zastupnicom koja je govorila o pretjeranoj regulaciji i kontroli. Da e, je kontrola učinkovitija, onda bi se pravila kako na kopnu, tako i na moru bolje poštovala i ne bi bilo potrebno toliko propisa. Međutim, zajednička ribarstvena politika već više nego li hiperregulira sektor, to je nešto što je dobro poznato i već godinama se traži E, pojednostavnjenje, a i reforma tehničkih mjera je upravo ta kojom se želi 30 različitih uredbi koje se bave tehničkim mjerama pojednostavniti kako bi se sve e, kako bi se ušlo u jednu jedinstvenu uredbu. E, jednostavno ova situacija je rezultat nečega što se nagomilalo godinama, ali to se može riješiti boljim nadzorom i većim pojednostavnjivanjem. Hvala lijepa, Olivijeru Pretra. Ja bih se vratio na pitanje Brexita, pitanje koje sam eh, malo čas potegnuo. Znači, eh, radi se o budućnosti eh, ZRP-a u odnosu na države članice koje napuštaju Europsku uniju u našem savjetovnom vijeću smo, odnosno u različitim savjetovnim vijećima smo ustanovili da su Bretanci eh, izrazito negativno nastrojeni u svim raspravama, eh, posebice kad se radi o eh, ribolovu na Jakobove kapice i list. To nas zaista brine. Ako vas interesira, imam za vas popis savjetodavnih vijeća koja dobro funkcioniraju, onih koja ne, a što se nas tiče mislimo da svakako ih treba zadržati, ali možda malo promijeniti način na koji su ustrojeni, na koji funkcioniraju ta savjetodavna vijeća. A zatim što se tiče proračuna, mi bismo mnogo toga mogli provesti. Ja sam primjerice na Francuskoj razini se bavio obvezom iskrcavanja i moj projekt e, je koštao 6000 e, eura. Volio bih da takve projekte mogu provoditi u okviru e, savjetodavnog odbora, odnosno savjetodavnog vijeća, ali nažalost ne mogu. A što se tiče regulative, moram reći da ne poznajem niti jedno drugo zanimanje, niti jednu drugu profesiju koja je toliko e, uređena, u kojoj postoji tolika razina kontrole nadzora. Ja svaki dan na moru e, sam tome svjedok. U Francuskoj mi međutim e, sve propise poštujemo svaki najmanji ulov, odnosno iskrcaj je uvijek e, prijavljen, mi se zaista strogo pridržavamo pravila, a opet e, se ribare gleda kao kriminalce. O ti meni ne izgledaš kao kriminalac, e, kaže predsjedatelj. Samo imam nešto za reći o Brexitu. Radi se zaista o važnoj temi kojom ćemo se baviti u nadolazećim tjednima i mjesecima. Mi na tome radimo, na tome radi i komisija i vijeće. A vidi se da u ovom trenutku Britanci imaju prilično negativan stav ali su isto tako e, rezolutni u odnosu na pregovore. A mi isto smo odlučni, međutim nas je 27, a oni su sami i to nam daje snagu, premda naravno postoje i određeni rizici, određeni prijetnje za nas, a postoji naznake da bi nam se moglo zabraniti pristup njihovim vodama i nadamo se da ribarstvo neće biti dio sporazuma o napuštanju Europske unije e, oko kojeg će se lomiti koplje i e, koje će biti predmet trgovine sa Britancima. Gospodine Stockhausen, izvolite. Samo kao odgovor na pitanja postavljena e, iz gospodina Stamata. Ja sam rekao da savjetodavna vijeća su dobre strukture, oni dobro funkcioniraju u većini slučajeva imamo dobro iskustvo s mnogima od njih. Ja sam samo naznačio neke teme gdje to ne ide dobro, koje se lako mogu popraviti, ali svatko mora biti svjestan situacije da takvih situacija ima i da se to može popraviti. Što se tiče pitanja e, prihvaćanja i odbijanja, ja sam govorio o obvezi e, pristajanja gdje delegirani akt e, je predstavio e, e, od strane Europske komisije, dakle parlament ga može ili prihvatiti ili odbiti. Dakle, što se tiče manjinskih mišljenja, oni svakako trebaju negdje biti uključeni, iako nemaju istu težinu kao većinski. I E, vidimo e, napore u nekim savjetodavnim vijećima gdje ta e, odredba ZRP-a se na neki način podriva i tome treba prigovoriti što je moguće prije. Jer na kraju ono što oni koji odlučuju žele dobiti jest mišljenje svih dionika. Ako postoji a to je u redu i to je vrlo često slučaj. Ako postoje manjinska mišljenja, onda svakako na njih se treba referirati. A što se tiče komisije, naravno mi ne želimo da komisija na e, savjetodavnim vijećima e, kaže što treba raditi, ali svaka komisija treba se pobrinuti da postoje e, pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća, ta pravila se moraju poštovati. Ako to nije slučaj, onda komisija treba garantirati pravilno funkcioniranje savjetodavnih vijeća. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Gabriel, da, izvoliš, izvoliš. Samo brzo. mikrofon Samo brzo. Dakle, radi se o dvama savjetodavnim vijećima, to sve funkcionira, ali ne znamo što se tamo događa kod tih dvaju savjetodavnih vijeća o kojima sam govorio. Ja bih željela, e, želio znati. E, da li komisija e, postavlja pitanje što se s njime događa, trebaju li pomoć. Dakle, mene to zaista zanima jer dolazim sa Kanarskih otoka, stoga se to odnosi posebno na mene. Dakle, a što se tiče e, tehničkih mjera, ne znamo kako će to završiti. Dakle, postoji sada jedan nacrt, radimo trenutno na izvješću, ali prije, e, dakle ne možemo prije zajedničkih prijedloga e, reagirati, već moramo vidjeti kako će se sve oblikovati sa, zajedničkim prijedlozima. Dakle, kako sa strane regionalne skupine, tako i sa od strane savjetodavnih vijeća. A što se tiče kazni, znam da mi tu kažu e, puno ribara da, da ih se stalno progoni, naime da stalno imaju osjećaj da ih netko progoni. Ali to je paradoksno da predstavnik revizorskog suda je rekao e, prije nekoliko dana da uopće e, nema kazni da države članice uopće, ne, uopće ne kažnjavaju dakle ako, predstavnik revizorskog suda kaže da kazna nema, a zapravo postoje puno pozitivnih elemenata u savjetodavnim vijećima, sada e, su istaknute i one negativne strane, no savjetodavna vijeća su dobra, treba ih e, dalje podupreti kako bi dobro mogla funkcionirali i rekli smo za mene, savjetodavni vijeće su vrlo vrijedan instrument za naš rad. Hvala ti na ovom e, komentaru. Slažem se s tobom. Svi smo svjesni važnosti savjetodavnih vijeća. E, htio bih zahvaliti trima izlagačima koji su sudjelovali u ovom saslušanju. Hvala im na kvalitetnim izlaganjima i e, odgovorima koje su ponudili. Isto tako hvala i predstavnici komisije gospođi Vic. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Podsjećam vas da smo odgodili raspravu o točki broj 10, što znači da prelazimo direktno na točku broj 11, temu koja je od velikog interesa za sve. Vidim svi odlaze, baš vas briga o proračunu. Svi odlaze. Na svu sreću tu su Elizabeta, Antonio, Jaroslav, Renata, Roberta i gospođa Gonin. Hvala vam. Što ste ostali, vi koji ste ostali? Olivije, vidimo se i sretan puta. Dakle, e, točka broj 11, proračun Europske unije. Radi se o mišljenju, a mišljenje o proračunu 2018. godine je dodijeljeno EPP-u. Ja sam izvjestitelj. Tijekom sastanka 22. ožujka održali smo razmjenu mišljenja o prioritetima našeg odbora za proračun 2018. godine. 25. travnja koordinatori su usvojili preporuke za mandat pregovora o proračunu 2018. godine i to smo proslijedili odboru za proračune 22. lipnja. Odbor nam je predstavio svoj nacrt proračuna Unije za 2018. godinu, e, Oni dio koji se odnosi na ribarstvo. A podsjećam vas da smo e, Europskoj komisiji predstavili 13 pilot projekata i 3. srpnja je naš odbor primio evaluaciju tih e, pilot projekata. A sada ću vam ja predstaviti ovaj nacrt mišljenja. E, nacrt mišljenja počeva na četiri točke. Prvo je da moramo imati odgovarajuću razinu odobrenih sredstava za plaćanja i za preuzimanje obaveza kako bi se zadovoljile financijske potrebe za zajedničke ribarstvene politike, potrebno olakšati pristup mladima e, i moramo osigurati održivost e, sektora. Isto tako moramo osigurati financije za e, prikupljanje podataka. Isto tako inzistiramo na važnosti agencije za kontrolu u ribarstvu Isto tako što se tiče partnerstvima sa trećim zemljama, to je isto četvrta točka, važna točka. Odbor za ribarstvo je nezadovoljan načinom na koji države članice koriste sredstva iz FPR-a. E, države članice nisu htjele surađivati, osim Portugala i Španjolske, um, u sustavu suradnje za zajedničko upravljanje flotama i zato je Europska komisija morala e, preraspodijeliti e, ova sredstva, odnosno prenamijeniti ta sredstva. Što se tiče e, proračunskih linija za 2018. godinu, Htio bih predstaviti amandman e, kojim ćemo reagirati na sve prijedloge smanjenja proračunskih linija za ribarstvo od strane vijeća. Dakle, vi ne morate predstavljati amandmane na tu temu. Čim bude... E, čim... Što se događa? Je li to neki napad? Čim govorimo o proračunu i čim govorimo o smanjenju proračuna za ribarstvo, napadaju nas. Moramo paziti. Dakle, na kraju vas moram podsjetiti, kao što sam zapravo već rekao, a evo nam tehničara, da je Europska komisija napravila evoluaciju pilot projekata. Nemojte zaboraviti predstaviti svoje pilot projekte ako ćete to htjeti. O tome ćemo glasovati naravno. Ne znam što se događa. Imate li možda komentara, prijedloga? Gospodine Kun, izvolite. E, Hvala predsjedniku i hvala izvjestitelju. Mislim da je to odlučujuće pitanje o kojem trebamo razgovarati, jer od 170, više od 170 milijardi eura zajedničkog proračuna imamo 1,8 milijardi za ribarstvo, to je manje od 2%. I Posljednji puta kada smo raspravljali, upitali smo komisiju kako izgleda stanje 2015. 16. Kako kakva je bila uporaba sredstava i, i, je višak u proračunu, onda se ispostavilo da sredstva uopće nisu bila potrošena i to smatramo problematičnim. I sada dolazimo u situaciju kada se kaže da mi smo vam e, stavili novac na raspolaganje, e, nije bilo e, puno, ali vi i ni to ne iskorištavate. Dakle, tu načelno moramo vrlo pomno paziti kako u višegodišnjem financijskom okviru i višegodišnjem programu i u pojedinim državama članicama da se to zaista razumno e, obrađuje, da se ne stavljaju previsoke, e, dakle da se ne e, postavljaju preveliki kriteriji koje mala ribolovna poduzeća ne mogu udovoljiti. Dakle, postalo je privremene zatvaranje pojedinih poduzeća, dakle radi se o previsokim kriterijima koji zapravo nitko ne može ispuniti. Merci beaucoup.

Ovo nije ugodno, ali nećemo stati, nastavljamo. Tehničar će doći. A, međutim, nažalost, kad inače kažemo evo, tehničar stiže, to uglavnom malo dulje traje. Prvo treba napraviti zahtjev u tri primjerka koji mora potvrditi e, šef službe i onda se kontaktiraju još tri posrednika prije nego što se kontaktira i tehničara. Onda treba čekati da on stigne. Javlja se još tko za riječ? Euh, Nema. Donc, mes chers Dragi kolege, rok za podnošenje amandmana je 25. srpnja 2017. godine. Podsjećam vas, odnosno već sam to rekao, čim vijeće smanji neku proračunsku liniju, mi ćemo uložiti amandman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 Dakle, strašno je. govorite li o proračunu? Već e, smo gotovo završili, a i na samom kraju ona meni kaže ja bih e, nešto rekla o proračunu, ali zaboravili smo, o, završili smo već tu temu, ali budući da je Klara meni jako draga, dozvolit ću joj da kaže što ima za reći o proračunu. bilo to prebrzo, e, predsjedniče. Ja sam ovdje u ime izvjestitelja u Sjeni Nikole Kaputa i moram nešto reći, inače će e, naravno on postaviti pitanje zašto sam to delegirao na Klaru. To je strašno, ta e, buka je strašna, ali ja bit ću kratka. E, zaustavit ćemo se na nekoliko minuta jer mislim da je obrazac koji smo ispunili stigao u prave ruke, što znači da tehničar će nam ubrzo pokušati riješiti problem. Dakle, kratka stanka, pet minuta, nadam se ne dulje i onda nastavljamo.

c'est bon là Magnifique. Je li sad dobro? Ok, super. Hvala. Dragi kolege, možemo nastaviti s radom. Zahvaljujući. Odnosno, možemo nastaviti sa sigurno briljantnom intervencijom kolegice Klare o proračunu. Hvala lijepa Gospodine predsjedatelju, oprostite, ali budući da e, zamjenjujem izvjestitelja u sjeni, moram nešto reći. Hvala vam, e, gospodine Kadeke, na vašem izvješću o proračunu. E, Europska unija zaista mora predvidjeti odgovarajuću razinu odobrenih sredstava kako bi se zadovoljile financijske potrebe zajedničke ribarstvene politike. Isto tako e, slažem se sa e, potrebom da zadržimo rigorozni znanstveni pristup ZRP-u kako bismo postigli održivo ribarstvo u Europi, isto tako što se tiče e, kvalitetnog prikupljanja podataka, to je od e, izrazite važnosti. Isto tako, mislim da moramo zadržati što veću razinu financiranja za ZRP, i slažem se s onime što ste rekli u odnosu na odobrena sredstva koja nedostaju. A nas brinu sredstva za 2018. godinu, poglavito za fond za ribarstvo u kontekstu višegodišnjih financijskog okvira. Kolega Kaputo, se ispričava što nije mogao prisustvovati. Hvala vam što ste mi dali riječ, premda sam malo zakasnila. Bravo Klara, odlično si odradila svoj posao ime gospodina Kaputa, to ćemo mu reći. Sada vas podsjećam da je rok za amandmane 25. srpnja i što se tiče smanjenih proračunskih linija ne morate podnositi amandmane, to ću učiniti ja. Sada prelazimo na točku dnevnog reda broj 12. Jaroslav će nam održati izlaganje o delegaciji koja je posjetila Madeiru. Hvala predsjedniče. Moram reći da je to bio vrlo ukusan put, <laughs> ukusan put zaista. mi se svidjela portugalska e, kuhinja, malo, ali vrlo ukusna jela. Vrlo je produktivan bio taj posjet i želim zahvaliti našoj kolegici Klaudiji na organizaciji. Imali smo vrlo intenzivnih nekoliko dana na otoku i svuda kamo smo išli, na svakom sastanku, čuli smo istu stvar, a to je molba lokalnih vlasti, ribara, različitih e, sindikata, svi su nam e, smolili istu stvari. Oni trebaju našu pomoć za modernizaciju njihove flote i znam da je to problematično i teško, teška to, tema za raspravu ovdje u Briselu, ali ako e, da ste vi vidjeli ono što smo mi vidjeli, kako, koje vrste brodova i e, čamaca oni koriste. Oni su vrlo stari koji definitivno ne odgovaraju standardima, dakle stari e, su brodovi i situacija na palubama tih e, brodova je teška, nemaju e, higijenskih uvjeta, nemaju vode, nemaju potrebne instalacije koje bi im pomogli da taj posao preuzmu mladi ljudi ribarske aktivnosti većinom se bave time stari ljudi, a mladi nisu zadovoljni e, sa mogućim radnim mjestom na brodovima. Dakle, oni nas mole da dobe barem nekakvu pomoć u organizaciji flote, ali ne povećati njihove ribarstvene kapacitete. Oni žele noviju e, flotu kako bi poboljšali sigurnost na tim brodovima, ali isto tako i poboljšali e, potrošnju e, goriva, ali isto tako i higijenu. Paradoksalno, ako im pomognemo sa obnovom flote, to bi moglo rezultirati zaštitom tradicionalnog načina E, ribarenja na tom otoku. Moramo se prisjetiti da Madeira sama nije na epikontinentalnom pojasu, dakle oni moraju daleko odlaziti na more da bi ribarili i e, ako koriste takve stare brodove, onda to može dovesti do opasnih situacija. Ako im pomognemo dakle tim perifernim regijama Europe u modernizaciji njihovih flota to bi moglo promicati ekoturizam isto tako i e, zaštitu kulturne baštine na otoku i kao što sam rekao to bi promicalo taj posao e, kod mlađih ljudi koji bi ga radije e, prihvaćali što bismo mi naravno e, rado vidjeli molim vas da stoga ne, e, ne budite negativno nastrojeni prema toj mogućnosti, pokušat će o tome ponovno e, e, razmisliti. Oni ne koriste mreže, nego vrše i parangale i učinak na ekosustav nije toliko veliki. Ako ćemo im pomoći u tom pogledu, i omogućiti im zadržavanje, e, omogućit ćemo zadržavanje tog tradicionalnog načina ribolova. To je bilo dakle glavna stvar koju smo čuli tijekom posjeta Madiri i to je nešto što sam vam želio e, prenijeti. Hvala gospodine predsjedniče. Euh, Hvala. Jaroslave, da tu su bile i Klaudija, članica e, članica te izaslanstva, Nikola Caputo, Marko Afronte, kolegica Anglijar. Dakle, imali ste vrlo dobar program e, koji je bio vrlo ispunjen. Sada prelazimo na 13. točku dnevnog reda, a to je e, razmjena mišljenja s komisijom o delegiranim i e, provedbenim aktima. Trenutno se četiri delegirana akta proučavaju i e, komisija je predvidjela e, plan za odbacivanje malog ribolova u Sjevernom moru. E, imamo još neko vrijeme kako bismo uložili priloge a zatim delegiranija uredba kojom bi se izmjenjivala uredba Europskog parlamenta koje imamo vremena do drugog kolovoza. Nadalje uredba o savjetodavnim vijećima imamo uloga eh, imamo rok do 23. kolovoza, a četvrti je delegirani akt eh, vezan za eh, južna mora. Tu imamo rok do 5. rujna. Jutro smo kolektivno odlučili da ćemo za dva mjeseca odgoditi, dakle prigovoriti za delegiranu uredbu komisiju kojom se mijenjaju uredbe komisije i vijeća o e, raspodjeli sredstava vezano za integriranu pomorsku politiku i zajedničku ribarstvenu politiku. To ćemo naše stajalište odgoditi za dva mjeseca. Najprije ću dati riječ predstavnici komisije. Ne znam predstavlja komisiju. Dvije osobe sada dižu ruku. Sad će to biti najprije gospodin Matison. Možete se međusobno organizirati. Ja sam um, um, tu zbog posljednjeg delegiranog akta koji ste spomenuli gdje ste specificirali da je rok odgođen za dva mjeseca. Zapravo e, bih želio spomenuti to će e, odgoditi e, interno usvajanje odluke o financiranju za akcije koje još ove godine moramo provesti. Ah, ne morate se sada mučiti, mi smo odluku donijeli. Ja poštujem komisiju, ali kada parlament donese i zastupnici neku odluku, ona je neopoziva. Izvolite. Želim samo spomenuti taj činjenicu. Hvala vam lijepa, a moj kolega će spomenuti druge delegirane akte. Gospodina, gospođa Koreja već je predstavila srž E, delegiranih akata posljednji puta na, na prethodnom sastanku. Dam Linkut. Gospođo Linkut, e, hoćete li e, vi govoriti o delegiranim aktima? Ne znam. Ja sam ovdje da govorim o delegiranom aktu vezano za konsultati, e, za savjetodavna vijeća i zovem se konsu. Htjela bih vam jednostavno ponovno objasniti kontekst tog delegiranog akta. Radi se o tome da se izmjeni postojeći delegirani akt kako bi se omogućilo da e, savjetodavna vijeća bolje funkcioniraju. Na satrušanju koje se održalo ranije ukazalo se na određene probleme vezane za funkcioniranje tih vijeća i u tom svjetlu će Europska komisija e, malo e, izmijeniti i e, učiniti fleksibilnim pravila o radu savjetodavnih vijeća. Naša izmjena je kratka i jasna i, jednostavno želimo izmijeniti da većina odlučuje za manjinu. E, zato što u izvršnim vijećima e, savjetodavnih e, vijeća 60% dolaze iz industrija, a 40% drugih organizacija. Dakle, u teškim slučajevima što često bude slučaj kada nevladine organizacije predstavljaju različita tijela, želimo jednostavno izbjeći da 60% glasova može automatski isključiti da neke udruge budu izabrane u određene radne skupine. Ovim delegiranim aktom e, želimo predložiti nešto relativno jednostavno, a to je da pojasnimo pravila o imenovanju, naročito, i tu moram pronaći točno kako stoji u tekstu, dakle, predviđamo da će imenovanje u izvršni odbor doći na temelju toga da sektorske organizacije i druge skupine će to određivati, ali svaka skupina zasebno. Dakle, oni će unutar sebe odlučiti tko će biti u savjetodavnom vijeću i na osnovi toga doći će do imenovanja. To znači da više nitko se neće moći kandidirati pojedinačno, tajništvo će te dvije glavne internetne skupine pozvati da podastru kandidature e, zajedno s onim organizacijama za koje su se odlučili da uđu u izvršni odbor. Dakle, sve će funkcionirati na jedno, jasniji način, što je ključ našeg amandmana. Drugi amandman je tu da bi se izbjegli problemi i sve pojasnilo, za slučaj da dođe rasprave o tome na koji način se članovi klasificiraju. Dakle, sve se mora napraviti na osnovu um, informacija koje se mogu provjeriti, statut te organizacije i ono što ona radi. A e, zadnja stvar, e, tim delegiranim aktom e, usklađujemo dakle definicije delegiranog akta s definicijama u članku, odgovarajućem članku zajedničke ribarstvene politike. Dakle, to su jednostavne stvari koje bi trebale omogućiti da konsultativno, savjetodavno vijeće bolje funkcionira. Hvala lijepa. Kad već smo govorili o pitanjima delegiranog akta vezano za Sjeverno more, ne znam je li gospodin Madison nešto hoće dodati, ali to smo već riješili to pitanje. E, vidjeli smo također ono raspodjeli sredstava. E, savjetodavno vijeće smo pa napravili. A na kraju preostaje još zadnji delegirani akt. to je demerzalni ribolov u južnim vodama. Ne znam da li netko može uskočiti umjesto osobe koja je zato bila predviđena. Pa čini se da ne. Gospođa Ginera, evo izvoli. Bueno, eh, Yo sí quería proponer una. Ja bih rekla da u ovom sažetku ja sam željela govoriti o jednom e, delegiranom aktu, e, mislim o onome, mislim da odbor ima vremena prije 5. rujna Mislim da to treba još potvrditi da, dakle, radi se o e, delegiranom aktu o e, jugozapadnim vodama i zato su potrebna znanstvena mišljenja. Dakle, potrebno je e, produljenje od dva mjeseca. Ono što vas želim zamoliti, predsjedniče, jest da hoćemo li biti se moći sastati u odboru 38. i reći odboru je li potrebno, potrebna odgoda. Dakle, ja bih predložila e, da se do 38. okonča znanstveno e, izvješće. Naravno da to mogli bismo tu e, odluku donijeti 38. na zahtjev koordinatora. Da, to ćemo odlučiti 30. kolovoza na sastanku koordinatora. Drugim riječima, danas ne možemo o tome odlučiti, ali imamo dovoljno e, vremena i odgodit ćemo sve to za dva mjeseca. Jesam li to dobro shvatila? 38. ćemo odlučivati o odgodi. Onda Koordinator će dati prijedlog. E, no lo ha hecho mañana porque no le había avisado de que no sabía yo que venía. Danas ujutro to nismo napravili. U redu. Onda ćemo tako. I prije nego što to kaže gospodin Matison, to će usporiti i odgoditi cijeli postupak koji će kasniti, ali gospodine Matison, toga smo svjesni. Dragi kolege, E, preporuke koordinatora donesene jutros usvojit će se pisanim putem. E, govorili smo o dvije stvari. Jedna je bila ova koju smo upravo spomenuli i zapravo nije bilo komentara. Ovim smo došli do kraja našeg današnjeg dnevnog reda i iscrpli smo točke dnevnog reda i mi smo iscrpljeni. Sljedeći sastanak održat će se u e, Briselu 30. kolovoza od 14.30 do 17.30 i e, tu ćemo dakle glasati baš e, o, proračunu. Želim svim zastupnicima ugodne praznike, svim tajnicima i svima koji rade u našem tajništu i e, dakle svim predstavnicima komisije, gospođo koja ste u publici e, i e, svim poslužiteljima i jesam nekog zaboravio. Prevoditeljima hvala svima, dakle i svima želim sretne i ugodne praznike. Bon